E, zapisnik. E, samo trenutak. E, ima li prvo nekih komentara na zapisnik? Ne, u tom slučaju. Gospođa Auken. Danas... Treća.